je poslan e, odboru za pravna pitanja parlamenta koji je nadležan za ovo pitanje. A sada možemo prijeći na glasovanje. Izvješće Lunaček sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Europske unije i Kosova. Ovo je e, jedinstveno glasovanje, poimenično glasovanje. Glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. Usvoja Imenovanje članova istražnog povjerenstva za mjerenja misija u automobilskom sektoru. Imenovanje članova predlaže konferencija predsjednika. Nismo zaprimili e, nikakve amandmane na prijedlog, pa se smatra da su imenovanja usvojeno. Sporazumi o pridruživanju, sporazumi o produbljenju i sveobuhvatnoj slobodnoj trgovini s Gruzijom, Moldovom i Ukrajinom. Amandman 6. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. Amandman 7. Tko je za? Tko je protiv? suzdržani odbija se. Amandman 8. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 9. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 5. Poimenično glasovanje. Otvoreno je glasovanje. Zatvoreno je glasovanje. Odbija se. Amandman 10. Tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbija se. Stavak 26. Imamo usmeni amandman gospodina Gale. Izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući. Napokon u Moldovi imamo novu vladu, tako da trebamo ažurirati tekst slažem ja sam e, se oko toga dogovorio s gospodinom Fleckensteinom iz e, kluba SID. Kada pogledate tekst, e, novi tekst bi trebao glasiti na sljedeći način. Dakle, radi se o novoj vladi, i e, moldovske političke stranke trebaju povećati stabilnost kako bi omogućile uspješnost novih reformi i kako bi nova vlada mogla e, doći do uspješnih rezultata. Hvala gospodine Gala, je li itko protiv tog amandmana? U tom slučaju Stavljam stavak 26 na glasovanje sukladno usmenoj izmjeni. Tko je za, tko je protiv, e, suzdržani, usvaja se. Amandman 11. Tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. Ispričavam se, odbija se. Želite provjeriti? Dobro, provjerit ćemo, nema problema.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 Amandman 12. Provjera. Provjera e, trećeg dijela stavka 31. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 12 koji je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 13 koji je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 14. Poimenično glasovanje. Otvoran glasovanje. Zatvoran glasovanje. Odbija se. Amandman 15. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Amandman 16. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. Amandman 17 koji je za, protiv, ispričavam se, ovo je e, poimenično glasovanje, otvoran glasovanje. Zatvoran glasovanje. Odbija se. Stavak 44. Usmeni amandman gospodina Fleckensteina. Izvolite. Gospodine predsjedavajući, predlažemo sljedeću izmjenu. Na znači dodaje, dakle tekst će e, glasati takes note of, prima se na znanje. Dakle, e, to je amandman, je li netko protiv tog amandmana? Ima li ih 40? Ne. U tom slučaju e, glasujemo. Stavak 44, kako je usmeno izmijenjen, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 1. Izvolite, je li ovo vezano uz poslovnik? Bilo je više od 40 osoba koje su ustale. Niste dobro provjerili. Želimo da se to provjeri. Ispričavam se. Amandman 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 2. Poimenično glasovanje. Otvoran glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 3. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman četiri, Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Glas e, za rezoluciju u cjelini. Tko je za? Protiv? E, suzdržani? Usvaja se. Bilo je sasvim jasno. Sada prelazimo na glasovanje o klauzuli o uzajamnoj obrani, sukladno članku 42 ugovora. Amandman 1, poimenično glasovanje, otvoran glasovanje, zatvoran glasovanje. Odbija se. Stavak 6, koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. E, stavak 7. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Stavak 8. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Stavak 11. Poimenično glasovanje. Otvoran glasovanje. Jesu li siguran glasovanje? Usvaja se. Stavak 12. Poimenično glasovanje. Otvoran glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Stavak 17. Ko je za, tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Stavak 18. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Uvodna izjava H. Glasovanje u tri dijela. Prvi dio. Poimenično glasovanje. Otvoran glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Drugi dio. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Treći dio. Poimenično glasovanje ponovno. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Uvodna izjava I izvorni tekst. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Glasovanje o rezoluciji u cjelini. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Sada prelazimo na prioriteti te Europske unije za sjednice Vijeća UN-a za ljudska prava 2016. godine. Amandman broj 2. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Stavak 29. Glasovanje u dva dijela. Prvi dio. Tko je za? provjera amandmana 2 koji se odnosi na stavak 18. E, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 307 u odnosu na 320. Naravno, mi gledamo ruke, ne možemo se vidjeti uvijek odavde. E, prvi dio, stavak 29. Tko je za, protiv, suzdržani, e, prihvaća se. Drugi dio, e, poimenično glasovanje, otvoran glasovanje. Zatvoran glasovanje. Usvaja se. Stavak 38. Prvi dio, poimenično glasovanje, otvoran glasovanje. Ispričavam se pogreška. Stavak 31. Stavak 31. Glasovanje u tri dijela. Prvi dio tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Treći dio, ponovno glasujemo poimenično, otvaram glasovanje. po zatvaram glasovanje. Usvaja se. Stavak 32. Prvi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Drugi dio, poimenično glasovanje. Otvoran glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Stavak 34. Poimenično glasovanje. otvoran glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. A sada prelazimo na stavak 38. Glasujemo u dva dijela. Prvi dio, poimenično glasovanje. otvoran glasovanje. Zatvoran glasovanje. Usvaja se. Drugi dio. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Stavak 45. Glasujemo u dva dijela. Prvi dio. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Drugi dio. Opet poimenično glasujemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Stavak 46. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. stavak 86, Pojmenično glasovanje ponovno, otvoran glasovanje. Zatvoran glasovanje. Usvaja se. Stavak 89, Pojmenično glasovanje, otvoran glasovanje. Zatvoran glasovanje. Usvaja se. Uvodna izjava H, amandman 1. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Glasovanje o cijeloj rezoluciji, poimenično glasujemo, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Sada prelazimo na izvješće Geringer de Odenberg, aktivnosti odbora za predstavke tijekom 2014. godine. Amandman 11. Glasujemo u dva dijela. Tko je prvi dio, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. Ali provjerimo, jer nisu svi podigli. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Drugi dio. Dizanjem ruku. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. Četvrti amandman. Molim vas da podignete ruke. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Rekao bih da se odbija, ali ćemo provjeriti. otvorom glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. I sada prelazimo na peti paragraf u dva dijela. Molim vas da dignete ruku tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Drugi dio. Kolege, ne mogu vidjeti kako ste glasovali ako ne podignete svi ruku. Dakle, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Drugi dio. Podignite ruku. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Peti amandman. U redu možemo provjeriti. Otvaram glasovanje za drugi dio. Ako ne podignete ruku, nećemo moći donijeti odluku. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Peti amandman, podignite ruku, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Šesti amandman, podizanjem ruku, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Osmi amandman, podizanjem ruku, za, Ispričavam se. Šesti. Šesti amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Deveti paragraf u dva dijela. Podizanjem ruku tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Drugi dio za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Sedmi amandman tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Poimenično glasovanje o 12. paragrafu. Otvorim glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 21. paragraf u dva dijela, poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje u prvom dijelu. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Drugi dio, poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Paragraf 23. u dva dijela. Prvi dio poimenično glasovanje. otvorom glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Drugi dio. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 24. stavak u dva dijela, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje u prvom dijelu, zatvaram glasovanje, usvaja se drugi dio, otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje, usvaja se 29. stavak od dva dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. Osmi amandman. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Deveti amandman za, protiv, Suzdržani? Odbija se. Napravit ćemo provjeru. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbije, odbijeno. 34. stavak prvi dio. Dizanjem ruku. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usva se drugi dio. Za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 Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman broj 2. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Deseti amandman za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Treći amandman za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Uvodna izjava kve za? protiv, suzdržani, odbija se. Provjerit ćemo. Uvodna izjava Q. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Uvodna izjava X. Prvi dio za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Drugi dio za. Protiv. Suzdržani. Usvaja Uvodna izjava G u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani odbija se. Glasujemo sada o čitavoj rezoluciji poimeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Usvoja se. i sada svi mogu otići natrag kući. Procediamo ora alle dichiarazioni di voto. Prelazimo onda na obrazloženja glasovanja. Prema dnevnom redu krenut ćemo od sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između EU-a i Kosova. To je preporuka kolegice Unaček. Gospođa Morva je prva zatražila riječ ima jednu minutu. Izvolite. E, Hvala predsjedniče. Mislim da ako uzmemo riječ u ovim okolnostima